Sí. Buenas tardes. Dobar dan. E, nastavit ćemo s radom. Sljedeća točka na dnevnom redu je točka broj 12. Prioriteti Hrvatskog predsjedništva vezano uz uredbu o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama pozdravimo gospodina Josipa Bilavera iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno za ovo područje, znači područje privatnosti i prava pojedinaca u elektroničkim komunikacijama. Drugim riječima za e-privatnost. U Hrvatskoj Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nadležno tijelo za ovo područje, dok Ministarstvo pravosuđa i unutarnjih poslova, znači ta dva ministarstva su e, zadužena za druge aspekte zaštite podataka. I njihovi predstavnici doći će idući tjedan u naš odbor Libe kako bismo razgovarali o drugim aspektima zaštite podataka. Uredba o e-privatnosti je predstavljena 2017. godine i odbor Libe u svoje stajalište u listopadu 2017. godine, a nakon toga je isto stajalište usvojeno na plenarnoj sjednici. Da se, bi se stvari, dodat, stvari su se dodatno zakomplicirale time što se o ovome dosjeu razgovaralo na radnoj skupini za telekomunikacije koju ne e, sačinjavaju isti predstavnici država članica e, kao oni e, koji su se bavili općom uredbom o zaštiti podataka. Različita predsjedništva radila su na ovom dosjeu i nažalost nije došlo do dogovora vezano uz ovaj prijedlog tijekom finskog predsjedništva. Hrvatsko predsjedništvo je ponudilo da će predstaviti svoje prioritete i glavni odvjetnik Campos Sanchez Bordona je predstavio važno mišljenje e, prošli tjedan vezano uz predmete koji se odnose na zadržavanje podataka. Hvala vam još jednom što ste došli. Velika nam je čast što vas možemo ugostiti i drago nam je što ćemo imati priliku čuti vaše komentare a nakon toga ćemo vam možda postaviti neka pitanja. Dobrodošli. Hvala. E, poštovana potpredsjednice, poštovani članovi odbora, E, dobar dan i hvala vam svima što ste danas došli i pokazali svoj interes. Danas mi je velika čast obratiti vam se danas u Europskom parlamentu u ime Ministarstva e, mora, prometa, infrastrukture i naravno Hrvatsko predsjedništva e, E, Vijeća Europske unije. Danas ću predstaviti dio programa Hrvatskog predsjedništva e, u području koje se bavi telekomunikacijama i informacijskim društvom e, koji je relevantno za ovaj odbor. Ja sam Josip Bilaver, ja sam državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno za, osim za različita druga područja, i za politiku u području telekomunikacije. Ja sam pripremio prezentaciju na hrvatskom jeziku, tako da ću nastaviti govoriti hrvatski. Kao što znate, hrvatsko predsjedanje dolazi u razdoblju velikih izazova za Uniju na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa. Program našeg predsjedanja baziran je na četiri glavna prioriteta. To je učinjeno u skladu sa smjernicama koje su postavljene u novoj strateškoj agendi vijeća za razdoblje od. two thousand and nineteen do. two thousand and godine te u skladu s programom trija rumunjska finska i hrvatska. slogan našeg predsjedništva je jaka europa u svijetu promjena. kao što sam i rekao program se zasniva na četiri glavna prioriteta europa koja se razvija europa koja povezuje europa koja štiti i utjecajna europa za pitanja iz domene ovog odbora relevantan prioritet je europa koja štiti svoje građane. općenito za područje telekomunikacija prioritet je europa koja povezuje. izlaganje o prioritetima počet ću s temom koja je u fokusu interesa ovog odbora to je uredba o e privatnosti. taj prijedlog jedna je od preostalih inicijativa za jačanje povjerenja i sigurnosti na jedinstvenom digitalnom tržištu mnogo smo u uvodu čuli i od vas a ja ću sad malo, detaljnije. inicijalno je bilo zamišljeno da ta uredba stupi na snagu zajedno sa gdpr om ali to se nije dogodilo. prijedlog uredbe o e privatnosti ostao je i dalje u zakonodavnoj proceduri dok se gdpr već uvelike primjenjuje. naše predsjedništvo je čak sedmo po redu koje ima za cilj postići napredak naši prethodnici uložili su velike napore postizanju kompromisa koji bi omogućio nastavak zakonodavnog procesa i početak međuinstitucionalnih pregovora ja im se na tome zahvaljujem. posebno bih istaknuo napore finskog predsjedništva koje je pokušalo postići opći pristup oko kompromisnog teksta. nažalost prijedlog nije prihvaćen na sastanku coreper to nas dovodi u situaciju da moramo ponovno otvoriti razgovore o svim otvorenim pitanjima i pokušati postići dogovor. moram istaknuti kao što i sami znate da ta pitanja nisu nimalo jednostavna. ona se tiču nekih vrlo temeljnih postavki prijedloga a to je odnos s gdpr uredbom odnosno povlačenja jasne granice gdje se primjenjuje gdpr a gdje se primjenjuje uredba o e privatnosti otvorena su i dalje pitanja koja se tiču osnova za dopuštenu obradu pitanja zaštite terminalne obrade osobito u kontekstu korištenja takozvanih kolačića kao sredstva kojim se omogućava prikupljanje podataka o posjećenosti pojedinih stranica. U određenoj mjeri otvoreno je pitanje institucionalnih odredbi u smislu mogućnosti da različita nacionalna tijela budu odgovorna za provedbu uredbe tu su i pitanja koja nisu bila dio inicijalnog prijedloga a koja su se pojavila tijekom rasprave kao što je borba protiv sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece te odredba kojom se omogućava zadržavanje komunikacijskih podataka za borbu protiv kriminala. i kao što vidite zadatak nije nimalo jednostavan ni lagan no nastavit emo razgovore o preporukama povezanim s prijedlogom uredbe o e privatnosti te nastojati ponuditi odgovarajuća rješenja. u konačnici uvjeren sam da dijelimo zajednički cilj a to je donošenje propisa koji će omogućiti visoke standarde zaštite privatnosti naših građana te postaviti jasne standarde i pravnu sigurnost kako za građane tako i za industriju kojoj moramo ostaviti mogućnost za inovacije i razvoj u odnosu na ostale prioritete mogu reći da ćemo u suradnji s komisijom nastaviti raditi na osiguranju povezivosti te uspostavi jedinstvenog digitalnog tržišta. uspostava five g mrea takoer je jedan od naših prioriteta. smatramo da su zaključci koje je vijee usvojilo za vrijeme finskog predsjedništva vrlo bitni i raditi emo na njihovoj provedbi tu su i nove inicijative poput umjetne inteligencije. Čekamo najavljeni prijedlog komisije vjerojatno prvo u formi white papera i o njemu namjeravamo raspravljati i usmjeriti buduće zakonodavstvo u ispravnom pravcu. naravno u svim aktivnostima vodit emo rauna o njihovoj usklađenosti s green deal planom te potrebi prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo thank you for your attention and looking forward to hear your questions hvala vam na pozornosti i veselim se vašim pitanjima hvala vam na vrlo konkretnoj prezentaciji i hvala vam što ste bili tako koncizni ovdje su s nama eh, izvjestitelji odnosno izvjestitelj Daćemo naravno priliku i drugim e, članovima koji će nešto htjeti reći, primjerice izvjestiteljima u sjeni. Ali prvo ćemo dati riječ e, izvjestiteljici gospođici Zipel. Hvala. E, hvala Hrvatskom predsjedništvu što ste nam održali ovu prezentaciju. Htjela bih da se vratimo na neke ranije rasprave održane jutros gdje se optužilo ovaj parlament kad se govorilo o terorističkim e, sadržajima online i da previše blokiramo i da kasnimo. To nije točno. Mi ozbiljno radimo svoj posao. S druge strane, nikad nisam čula, pogotovo ne od komisije, bilo kakve kritike na račun vijeća, jer E, vijeće radi presporo i to naravno nije kritika hrvatskog predsjedništva već e, kritika država članica i vijeća u cjelini jer vi ste spomenuli da je ovo već sedmo predsjedništvo koje se u određenoj mjeri bavi pitanjem e-privatnosti, a još uvijek nismo došli do rješenja, odnosno odgovora. Isto tako ste s pravom rekli da kada ćemo odlučivati o ovome, odnosno kada je e, komisija predstavljala ovaj dosje, e, komisija je to doživjela kao malog brata e, opće uredbe o osobnim podacima. Pa je to trebalo biti dosta lako. Međutim, dva su razloga tu. Prvo, postoji već dakle postojeća direktiva o privatnosti koja je provedena na različite načine, vrlo često nije provedena na ispravan način, a to je bio jedan od razloga da prijeđemo na uredbu. A drugi razlog je to što direktiva više nije aktualna. Primjerice, bilo je potrebno uvesti jednaka pravila za sve aktere, dakle s jedne strane za telekom operatere, ali naravno i za usluge e, OTT, over the top. Naravno, šira e, ideja bila je da osim e, GDPR-a da trebamo zaštititi i povjerljivost u komunikaciji. To je jedno od temeljnih prava. Dakle, kad mislim da države članice nisu postigle značajan napredak. Umjesto da se usredotočimo na ključne elemente eh, e-privatnosti, vijeće unosi dodatne elemente koje dodatno otežavaju stvari. Primjerice, razgovara se o zadržavanju podataka. Žao mi, ali ako želite zadržavanje podataka, ako države članice to žele u redu, onda napravite ili tražite od komisije da osmisli novi zakonodavni akt. Ali ne možete to činiti u okviru um, drugog akta, dakle ovog akta. Isto tako čuli smo da neke države članice e, žele iznimke e, u, vezane uz pravilo zaštite e, povjerljivosti. Primjerice kad se radi o dječjoj pornografiji ili zlostavljanju djece, tu mora biti iznimka. To je ozbiljan zločin ali ne možete vi to raditi u okviru zakona čiji je cilj zaštita povjerljivosti komunikacija. Ako imate konkretan dosje i ako imate dokaze da je netko povezan s takvim kaznenim djelom ili nekim drugim kaznenim djelom, onda u svim državama članicama i u Europi postoji postupak koji uključuje državne odvjetnike i suce e, koji onda odlučuju da se može na neki način ne primijeniti pravilo o e, povjerljivosti, ali ne možete uvoditi iznimku u zakonodavni akt čiji je cilj zaštita e, privatnosti. Osim toga, veselim se zaključcima, odnosno odlukama vijeća, bilo kakvima, kako bismo napokon mogli započeti s trijalozima vezanima uz ovaj važan dosje. I ako komisija to nije spremno učiniti. Možda to može tražiti vijeće. Jer u nekim slučajevima već smo imali slučajeve gdje su e, eh, DPAs i neka druga tijela da neke stvari su bile nezakonite u kontekstu eh, e-privatnosti i GDPR-a i započeti su eh, postupci zbog povrede prava. I ako komisija ne želi pokrenuti postupke kada je to potrebno, možda E, ih vijeće može pogurati i e, onda će možda države članice se dogovoriti da će ipak donijeti odluku o privatnosti i onda ćemo imati e, sve više postupaka zbog povrede prava i na taj način izvršiti pritisak na one države članice koje nisu spremne napraviti korak dalje. Hvala. Hvala gospođo Sipel. Sada predajem riječ gospođi Interveld u ime kluba Rinju. Ona je izvjestiteljica u sjeni. Biću relativno kratka. Prvo mogu ponoviti ono što je rekla izvjestiteljica. E, dosta živcira što čekamo više od dvije godine Mislim da smo u prosincu 2017. godine usvojili stajalište i mm, drago mi je da e, vijeće temeljito radi svoj posao, ali ovo je smiješno. U velikom broju područja e, vijeće ne obavlja svoju zakonodavnu e, zadaću i čini nam se da kad god se vijeće ne može dogovoriti, onda komisija razmišlja o povlačenju prijedloga. Ali ne bi trebalo e, zato što vijeće ne radi svoj posao, a drugi e, su zakonodavci to rade, da se treba dopustiti vijeću da zloupotrebljava svoje e, ovlasti. E, osim toga, kakvu većinu možete postići u vijeću jer vidim da u vijeću postoji tendencija da se odbija primijeniti Lisabonski ugovor i da se ne glasuje kako bi se postigla većina, već se traži jednoglasna odluka, odnosno konsenzus. U svakom slučaju, puno se toga dogodilo od našeg stajališta u prosincu 2017. Puno se toga dogodilo u svijetu. E, sada postoje i novi načini e, korištenja i e, zloupotrebljavanja podataka. Primjerice, u slučaju izbora Cambridge Analytica je dobar primjer iako je parlament donio svoje stajalište koje e, predviđa vrlo snažnu zaštitu čak niti mi nismo mogli naslutiti da će se sve ovo promijeniti u zadnje dvije godine otkako smo usvojili to stajalište a praktički te nove stvari dovode u pitanje naše stajalište tako da se nadam da ministri u vijeću su jednako svjesni onoga što se događa u svijetu te da će usvojiti Um, mišljenje. Dakle, naš prvi prioritet je zaštita građana, ali i našeg društva i općenito demokracije. Hvala. Hvala, gospođo Intervelt. U ime zelenih, gospodin Breer. Hvala, gospođo predsjedavajuća kao što su kolegice već rekle, cijela poanta uvođenja zakonskog e, instrumenta vezanog uz e-privatnost jer je to da treba posebno zaštititi povjerljivost komunikacija. Ne radi se tu o onome što štiti e, GDPR, radi se o više razini zaštite jer je vrlo lako presretati e, elektroničke komunikacije pa je potrebna posebna zaštita. Isto tako, postoje metapodaci vezani uz naše sadržaje, naše kretanje, naše korištenje i sve se to može presretati i tu su i pitanje, tu, tu je i pitanje sigurnosti podataka i isto tako e, lako je manipulirati mišljenjem. Dakle, stajalište parlamenta je da se osigura bolja zaštita građana od prikupljanja i e, korištenja tih meta podataka i budući da ste spomenuli e, zaštitu e, od klimatskih promjena, isto tako bi nam bilo i pomoglo da nemamo toliko onih koji prate događanje na internetu. Ali ovdje se zapravo radi o nečem suprotnom, radi se o masovnom e, slabljenju onoga što već postoji u direktivi o privatnosti. Ovdje se sada još više prikupljaju podaci Um, iz komunikacije. Tu je i jaki, uh, jako lobiranje um, oglašavačke industrije. Zatim uh, nacrt uh, odredbi o, o cenzuriranju i filtriranju privatnih poruka. Zamislite da poštanski ured otvara vaša privatna pisma i da vam kažu samo provjeravamo e, da li je tu nešto nezakonito. Mislim, kako je to moguće u jednoj demokraciji? Radi se o privatnim e, porukama. Ja ne želim živjeti u takvom e, društvu, a to vrijedi i za druge stvari o kojima ste govorili. Zapravo radi se o bjanko čeku koji omogućuje otvaranje E, mogućnosti za zadržavanje komunikacijskih podataka. To znači e, zapravo da bi se to moglo primjenjivati na cijeloj populaciji e, prikupljanje takvih informacija u takvoj mjeri toliko je neproporcionalno da E, je to protivno zapravo pravilima Europskog suda za ljudska prava. Tako da e, to nije prihvatljivo. I na kraju bih htio reći da ćemo snažno se protiviti i boriti se protiv svakog pokušaja da se razvodni sadašnja razina zaštite iz direktive o privatnosti. Radi bismo je zadržali nego e, razvodnili. Već su uvrštene otete usluge tako da ako želite predstaviti nešto o čemu je vrijedno raspravljati, trebate se pobrinuti da osigurate bolju zaštitu građana od nadzora i presretanja, a ne da im pogoršate zaštitu. Hvala. Ernst, la Ernst u ime Hvala lijepo. Ja mislim da je ovo vrlo važna izjava i vrlo sam zadovoljna ukoliko će doista biti i provedena. Nisam međutim sigurna zbog čega s time započinjemo, ali sve je u redu, to je ono sa čime predsjedništvo želi započeti. Ja bih se vratila na e-privatnost i zanima me samo zašto nije ostvaren nijekav napredak u vijeću. Dakle, koji su, ti, koji su ti kameni spoticanja u radu, zbog čega se stvari ne pokreću? isto tako što ćete učiniti, hoćete li reći promijenimo stvari, bavimo ih na drugačiji način. No svakako bih željela o tome nešto više čuti. Nadalje, jedna temeljna točka. Svi govorimo o borbi protiv terorizma, o pitanjima interneta, korištenje metapodataka, industriji 4.0, Govorimo o svim podacima, planinama podataka koje će nam biti potrebne i ono što ja mislim da nam ovdje doista nedostaje je da bismo istodobno trebali reći da je zaštita osobnih podataka jednako važna to ne bismo trebali doživljavati kao nešto što se može razvodniti ili ne shvatiti potpuno ozbiljno. To je, dakle, vrlo značajno pitanje. Od vas bih voljela čuti nešto više o tome. Smatram naime da postoji određena neravnoteža. Govorimo o potrebi za podacima, no isto tako moramo zaštititi podatke, vidjeti koliko će ih se dugo skladištiti i tako dalje. A ti problemi se samo povećavaju. A to je, čini se, u suprotnosti sa stavom parlamenta. Nadzor, praćenje, to danas zapravo poprima ogromne razmjere i bez dovoljnog razmatranja to će utjecati na sve. Imamo GDPR, imamo presude Europskog suda, imamo sve, dakle kako ćemo se pobrinuti da ostvarimo potrebnu ravnotežu. Također što ćete učiniti kako bismo dostatno razmotrili i jedan i drugi aspekt toga. Potrebni su nam podaci s jedne strane, dakle kada govorimo o kriminalu, terorizmu, tome se svakako ne protivimo. No isto tako to treba biti dovedeno u ravnotežu sa zaštitom podataka onih koji nisu kriminalci. Dakle, dakle želio bih nešto o tome još čuti. Hvala. Hvala vam lijepo. U ime EPP-a... Gospodin Ressler. Hvala vam, zahvaljujem državnom tajniku na izlaganju prioriteta Hrvatskog predsjedništva za ovaj dosje. Prebacio bih se na hrvatski za postaviti svoje pitanje. Smo e, mnogih rasprava koje se vode u pogledu usvajanja novih pravila koje nam donosi uredba o e-privatnosti, a isto tako znamo i da dobar dio od ove rasprave koju čujemo i sada e, se pojavljivala i prilikom relativno nedavnog uvođenja GDPR uredbe nesporno je također da su nam e, potrebna određena pravila kako bi svi korisnici usluga e, elektroničke komunikacije mogli uživati e, poštovanje visokih najviših standarda privatnosti ali isto tako je važno stvoriti i sigurno okruženje za korištenje novih tehnologija kako bi se minimalizirala mogućnost zlouporabe prije svega se to odnosi na posebno ranjivu skupinu kao što su djeca koji su e, sve češći korisnici ovih modernih komunikacijskih mogućnosti. Hrvatska je sada u cijelom tom kontekstu takve debate izrekla načelni stav kako će e, nastaviti razgovore o preporukama e, povezanih sa prijedlogom uredbe o e privatnosti i istodobno nastojati ponuditi i odgovarajuća rješenja. I u tom pogledu e, moje pitanje zapravo koji su konkretni planovi za e, deblokadu ovog prijedloga te na koji način e, mislite da će biti moguće postići dogovor i sa parlamentom ali isto tako i sa državama članicama s obzirom da je na vijeću čak 15 država članica bilo protiv sadašnjeg prijedloga. Hvala puno. Hvala. Objasnila bih e, ovdje da komisija također može, može uzeti riječ. Imali smo dakle neka pitanja i komisije koje su njima upućeni, pa da li komisija želi riječ? Izvolite. Imamo određene komentare Dakle, komisija prije svega snažno podržava ciljeve, kao što su i drugi već rekli, zaštite povjerljivosti, komunikacije, dakle i sadrža i meta podataka jedne i druge strane. Nadalje, mislim da je rečeno da komisija neće kritizirati vijeće ukoliko će trebati određeno vrijeme da se ove dosije riješe. Mislim da Hrvatsko predsjedništvo i druge možemo pitati koliko smo puta <clears throat> do sada na radnim sastancima e, rekli da bi države članice trebale pronaći opći pristup i započeti s pregovorima. <clears throat> Na Koreperu je to rečeno, na sastancima ministarskim u vijeću je to rečeno, tako da tu kritiku ne možemo prihvatiti. Nadalje, spomenulo se da li komisija prati provođenje. Prošle godine postavljeno je pitanje kako se je provedba nacionalne razine ovog zakonodavstva kompatibilna sada GDPR-om. Čini se dakle da postoji određena potreba za razježnjenja, ali u tom pogledu moram reći dakle da komisija radi svoj posao i prati ta pitanja koja dolaze iz država članica. Posljednje o tome da se komisija, komisija želi povući. Komisija se nije do sada dakle, povukla i mislim da je postalo jasno na temelju izjava komisije da je za komisiju ovaj dosije vrlo važan blok digitalnog jedinstvenog tržišta i nastavit ćemo surađivati sa predsjedništvom vijećem, sa Europskim parlamentom, naravno kako bi se ovaj dosije priveo kraju. Hvala vam lijepo. Gospodin imate riječ. Ako želite reagirati na pitanja, komentare, izvolite. Se zahvaljujem svima vama na komentarima. Rekao bih malo i više na rasprave, e, jer je bilo više pojedinačne rasprave nego pitanja, ali se zahvaljujem i na pitanjima i na komentaru od strane komisije. I ova rasprava danas ovdje pokazuje koliko je ovaj fajl težak, koliko je rješenje teško pronaći. Sve nedoumice e, o kojima razgovaramo nisu, tako rješive i sada znamo zašto je i zadnjih sedam predsjedništava imalo problema sa pronalaženjem kompromisnog, kompromisnog rješenja. Ono što je bitno napomenuti je da ne bismo trebali optuživati jedni druge ni vijeće komisiju ni komisija vijeća isto tako i u odnosu s parlamentom jer smo mi svi ovdje zapravo i u vijeću i vi ovdje u parlamentu i komisija ima jedan zajednički cilj a to je zaštita privatnosti to je daljnji neometan gospodarski rast i razvoj povećanje ulaganja u inovacije. za pronaći formuli je nije tako jednostavno to je čak bih rekao i određena alkemija i s obzirom da zadnjih sedam predsjedništava nije pronašlo tu pravu formulu s naše strane bilo bi i dosta bahato reći da ćemo mi sigurno uspjeti u tome. međutim ono što vam mogu obećati u ime hrvatskog predsjedništva da ćemo dati sve od sebe i da ćemo uvažiti i ovu današnju raspravu, argumente koje ste danas ovdje izrekli, da ćemo uvažiti i onu raspravu na vijeću koju smo imali u prosincu gdje smo imali priliku čuti 15 država članica koje se ne slažu i zbog čega se ne slažu sa pojedinim odredbama te da ćemo tokom veljače pokušati kažem naći balans između zaštite osobnih podataka potrebe za inovacijama potrebe za daljnjim gospodarskim rastom. u veljači ćemo prezentirati to novo kompromisno rješenje i ono što mogu ovdje reći da ćemo u dijalogu sa zemljama članicama pokušati postići dogovor te napokon pokrenuti ovu jako važnu i osjetljivu temu e, sa, mrtve točke i napraviti onaj napredak koji nažalost e, drugima nije uspjelo napraviti u proteklom vremenu. Mislim da sam bio kratak i u uvodu. E, znamo svi što nam je, što nam je za u, u narednom vremenu. Još jednom vam se zahvaljujem svima na vašim komentarima, na vašim pitanjima i nadam se da se vrlo brzo vidimo sa konkretnim i rješenjima. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. I mi se svakako nadamo da ćemo u nadolazećih šest mjeseci vidjeti doista promjenu smjera i odblokiravanje dosija. Hvala vam puno, gospodine Bilover i vašem timu. Eh, vamos a esperar cinco minutos antes de empezar el siguiente punto. Pet minuta ćemo pričekati prije nego što pređemo na sljedeću točku reda. Dakle, pet minuta pauze. Bien, eh, queridos colegas, vamos a iniciar el decimotercer punto del orden de... Kolege, nastavimo sa 13. točkom dnevnog reda. Tehnički pravosudni problemi mm, u vezi s telekomunikacijskim podacima u Danskoj. uključujući upotrebu krivih elektroničkih dokaza u kaznenim osudama. Vjerojatno znate da je 2019. se pokazalo da su danska tijela vlasti donesla 1017 sudskih odluka koje će bit, morati biti revidirane zbog telekomunikacijskih problema do kojih je došlo. To je bilo veliko otkriće i od tada se komisija time bavi kao i parlamentarni odbor koji postavlja, postavio pitanja ali još uvijek čeka na odgovore. A danas u odboru Libe imamo glavnog službenika za zaštitu privatnosti Danske nacionalne policije i također Danskog političkog IT udruženja i hvala vam što ste prihvatili naš poziv i došli na odbor Libe. Prije svega riječ bih dala gospodinu Jesperu Lundu, direktoru dakle, IT političkog, IT političkog udruženja Danske, koji će nam dati jedan početni pregled situacije razvoja događaja u Danskoj. Imate 10 minuta za to. Izvolite, gospodine Lund. Um, <clears throat> dear members of the Civil Liberties Committee, thank you for inviting me to address the... Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali da se pozabavimo ovim temom. Radi se o nevladnoj organizaciji koja se bavi slobodom i privatnošću u informatičkom društvu. I također smo u e, kontaktu sa sličnim organizacijama u Europskoj uniji. Pristup podataka policijskim tijelima je jedna od naših ključnih područja rada od već duže vrijeme, i telekomunikacije omogućuju izvlačenje konkretnih e, zaključaka vezano pojedinaca, primjerice njihovi odnosi, obrazci ponašanja, prebivalište i tako dalje. Pristup podacima telekomunikacijskim Dakle, ovo postavlja određena pitanja i zabrinutost vezanu zaštitu podataka i to je također prepoznato i u sudskoj praksi vrlo ozbiljna e, situacija ako podaci koje se u policiji koristi su pogrešni zbog pogrešnih, pogrešnog korištenja i problema na kojih može doći i iz tog razloga tijela provedbe zakona mogu na temelju prikupljenih podataka izvući pogrešne zaključke što bi pak moglo dovesti do toga da se nevine osobe e, izdvoji za optužbe ili politiske istrage. Taj aspekt korištenja telekomunikacijskih podataka se e, ne razmatra previše u raspravi o zaštiti podataka i skladištenju podataka. Naime, njega se smatra ispravnim, ispravnim i točnim zbog toga što ga se prikuplja mehanički. Međutim, scenarij sa pogrešnim podacima je upravo što se dogodilo u Danskoj i to na jednom, jednom masivnom razmjeru kroz nekoliko godina. Problem sa e, pogrešnim elektroničkim dokazima je 2019 krivljen u javnosti. Provedena interna policijska istraga koja je malo po malo zapravo razotkrila veličinu ovog problema. Dakle, 2019. procijenjeno je da je do 1700 sudskih slučajeva možda eh, uključivalo pogrešne elektroničke dokaze sve od 2012. godine. Tih 1700 je samo procjena broja podataka gdje su se telekomunikacijski podaci koristili u <clears throat> kaznenim osudama, ne radi se o samom broju osuđenih osoba koji je mnogo niži. U kolovozu 2019 informacije o digitalnim pogreškama o telekomunikacijskim podataka su razotkriveni i javni tužitelji ove dvomjesečni moratori na korištenje telekomunikacijskih podataka u predistražnim i istražnim slučajevima. Ovaj drastičan korak je doveo pitanje korištenje, barem privremeno, korištenje elektroničkih dokaza u kaznim osudama. Glavni javni izvor informacijama o tome što se doista dogodilo je izvješće konzorcija e, Deloitte objavljenog u listopadu 2019. A izvješće je naručila Danska nacionalna policija krajem kolovoza. Da skratim priču pogreške u telekomunikacijskim podacima e, su dakle temeljene na podacima koje su dobili od e, operatera, pretežno mobilnih operatera koji su podatke davali u različitim tehničkim formatima koji se u danskoj policiji pretvaraju u običajeni standardni format. I te sustav koji se za to koristi sadržao je takozvani timer koji kad kada e, konvertirane podatke e, podnosio policiji prije nego što je sama konverzija dovršena. A to je dovelo do toga da su konvertirani podaci bili nepotpuni, e, neki su nedostajali, i tome slično. Također i te sustavi su kad kada promijenili geografske koordinate e, izda telekomunikacijskih podataka i u krajnjoj liniji je zaključeno da je potrebno samo isključiti taj timer i da bi se problem riješio, ali Deloitte je pokazao da to nije jedni problem. Sam sustav se pokazao složenim, zastarjelim, teškim za održavanje, a sistem za mm, konverziju je nešto što je e, razvila sama danska policija i to je učinila jedna osoba koja sistem i održava, a prije prosinca 2018. nije bilo nikakvih administrativnih praksi kojima se tražila kontrola konverzije podataka. Zajedno uz to izvješće Deloitte, ministar pravosuđa je proglasio niz inicijativa da se pozabavi ovim problemom. Dva tjedna kasnije moratorij je ukinut i telekomunikacijski podaci su se nastavili normalno koristiti i za sudske procese, ali problemi i dalje ostaju ispod površine, osobito problemi koji se tiču zastarjale infrastrukture informatičke za koje će trebati vremena kako bi se razvili dakle, novi sistemi. U međuvremenu provode se e, manualne kontrole, ali učinkovitost takvog pristupa s obzirom na često korištenje telekomunikacijskih podataka u policijskim istragama je nešto što ćemo tek vidjeti. Tužitelji, suci, branitelji će u buduće dobiti od Deloita e, jedan podnesak koji se tiče korištenja telekomunikacijskih podataka u slučajevima i objašnjava se ondje osnovni način korištenja tih podataka kao i način na koji se informacije stvaraju kroz mobilne mreže. <clears throat> moguće nesigurnosti, moguća ograničenja su također tu opisana <clears throat> i to je dobar korak. Primjerice, ističe se da se mobilne e, uređaji ne spaju najčešće na najbliži signalni toranj i ne može se pretpostaviti da osoba koja je e, locirana na određenoj lokaciji da može biti zapravo smještena na tu lokaciju sa preciznošću GPS-a. Tu je stvarno određena razina kritike naspram policije zbog pretjerivanja u oslanjanju na mobilne podatke. Danska policija i tužitelji su spostavili radnu skupinu koja trenutno radi na identifikaciji i procjeni 10.000 e, slučajeva na koje su mogle utjecati greške u telekomunikacijskim podacima, a neovisna upravljačka skupina koju ministar pravosuđa imenova će voditi i nadgledati taj rad. E, taj rad je sada u toku, pa ne mogu komentirati, ali mogu istaknuti da je potrebno dokumentirati takvi telekomunikacijski podaci su se koristili u pojedinim slučajevima kao dokazi, a to bi također moglo zakomplicirati rad ove skupine. <clears throat> Zaključit ću s nekoliko komentara o onome što je moguće naučiti na temelju ovog skandala u Danskoj. Prije svega potrebno je položiti više pažnje mogućnosti pogrešaka kod telekomunikacijskih podataka kada ih koriste tijela za provedbu zakona. To je relevantno za sve ukazane na pravosudnom sustavu, od tužitelja policije do branitelja sudaca. <clears throat> Također je važno i za raspravu o tome koje podatke moguće pohranjivati, koji su rizici vezani uz to. Nadamo se da će dansko iskustvo vezano u, da dansko iskustvo jedinstveno i da se neće ponoviti niti u Danskoj niti drugdje u Europskoj uniji. Međutim, postoje drugi izvori grešaka ili netočne interpretacije telekomunikacijskih podataka u policiji koje su također e, se pojavile tijekom ovog danskog slučaja. I uvijek je potrebno naglasiti da podaci koji su stvoreni u kontekstu e, pružanja telekomunikacijskih usluga ili mobilnih usluga, da je moguće naknadno korištenje tih podataka od policijskih tijela je tek sekundarna svrha za koju ovi podaci nisu namijenjeni. Također, treba uzeti u obzir da mobilne pretplate se sve više e, svode na e, mjesečne tarife, a ne na naplatu pojedinačnih poziva što bi moglo dovesti do nedovoljne preciznosti podataka. Nove tehnologije se razvijaju, VoiceOver LT, VoiceOver Wi-Fi i druge mreže koje mogu stvarati podatke koji su različiti od tradicionalnih mobilnih usluga što također može dovesti do grešaka ukoliko se ne prepoznate razlike tijekom sekundarnog korištenja kada tijela za provedbu zakona koriste takve podatke. Ovime zaključujem svoju uvodnu izjavu i hvala na pažnji. Sí, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra en este momento al señor Christian Weiss Schwamberg, director de privacidad y jefe del centro de la unidad. Hvala vam. Dajem riječ gospodinu Kristijanu Vize Svambergu. On je, dakle, dužnostnik eh, zadužen za pitanja privatnosti u Danskoj. Policiji izvolite, reći ćete nam što ćete poduzeti kako biste se borili protiv ovog problema. Izvolite. Tak for ordet, fru formand, og, og tak for muligheden for at give udvalget en... Hvala vam i Hvala vam što ste mi omogućili da vam se obratim vezano uz skandal sa telekomunikacijom u Danskoj. Mi smo se na vrlo ozbiljan način pozabavili ovim problemom. Željeli smo riješiti ovu situaciju i s obzirom na važnost poštenih pravosudnih postupaka u kojima je važno dakle, da se okrivljenik nađe osuđena, da se nevini ljudi oslobode. Policija u svom radu prikuplja dokaze i te dokaze stavlja na raspolaganje svih strana. Mm, kao što smo već čuli, dakle, do problema je došlo prilikom konverzije podataka u danskoj politici, I Nažalost, nismo imali odgovarajuću kontrolu kvalitete kao niti odgovarajuću ocjenu kvalitete konverzije podataka, te se zato nismo, nismo upoznali s ovim problemom na vrijeme. Godinama, dakle, nismo imali odgovarajuće mjere kontrole ovih postupaka. To znači da smo godinama bilježili probleme, da su se događale pogreške, da su se krivo koristili telekomunikacijski podaci unutar kaznenih postupaka i njime su se služili, dakle, i državni tužitelji i branitelji i nitko zapravo nije bio upoznat e, sa ovim fenomenom. Danas bih vam govorio o tome te o mjerama koje su poduzete nakon ovog skandala. Ovo je jako složena situacija i nije moguće u kratkom vremenu objasniti sve tehničke probleme na koje smo e, naišli. Tu bi bilo dobro imati i kolege odgovarajućih e, tehničkih kompetencija koje bi mogli pogovoriti o tom e, dijelu skandala. U skladu sa danskim pravom policija ima mogućnost koristiti i prihvaćati podatke od e, telekomunikacijskih tvrtki vezano dakle uz poruke, uz pozive vezane uz određeni prijenosni telefon, odnosno određeni broj mobilne mreže. Policija dakle zaprima ove podatke od strane operatera i to nakon što uputi odgovarajući zahtjev koji mora potpisati sudac, odnosno tužitelj. Na koncu dakle, ovog postupka je prijenos podataka policiji. Međutim, operater ne treba te podatke davati u standardnom formatu. Ovi sirovi podaci se zato obrađuju od strane policije, konvertiraju u odgovarajući standardni format, te se onda vrši istraga. Korišteni formati su dakle različiti. Podaci dolaze u obliku Excel tablice koja sadržava različite tipologije podataka. Tu su dakle zabilježene sve aktivnosti određenog e, mobilnog uređaja, da li su to podaci, pozivi ili SMS poruke. To se dakle upućuje policiji i u obliku dva data seta. Jedan sadržava sirove podatke, a drugi konvertirane podatke koje potom koristi policija. Ovi potonji su podaci koji su dobiveni od strane operatera. Dakle, sve je to tako upućeno policijskim službenicima. Te se podaci međusobno uspoređuju kako bi se utvrdila dakle, točna slika stanja. I u tom dijelu postupka su zamjećene ove razlike, dakle razlike između seta sirovih podataka i konvertiranih podataka. I zato smo utvrdili tri razloga. Prije svega je riječ o informatičkoj greški, greški u slanju podataka kroz sustav analize, a tu je i pogreška vezana uz format podatka. 2019. godine smo primijetili da postoji jedna sustavna pogreška u telekomunikacijskom sustavu, dakle kada je riječ o odnosu sirovih podataka i konvertiranih podataka. Razlog tome je bila greška u informatičkom sustavu, odnosno sustavu konverzije podataka. Dva su elementa te greške. Aktivacija jednog tajmera unutar informatičkog sustava te osvježavanje istog sustava. Informatički sustav koji se koristi za e, konvertiranje podataka sadržava jedan tajmer, dakle jedan brojač uz pomoć kojeg se podatak što prije šalje policiji i jednom kada je upućen zahtjev. To je postojalo zato što su istražitelji htjeli zaprimiti podatak što je prije moguće. Dakle, istražitelji nisu htjeli čekati e, potpunu konverziju svih raspoloživih podataka. Dakle, zaprimali su taj specifični podatak i prije dovršetka ukupno konverzije, dakle cijelog tog skupa podataka. Takav dataset se potom upućivao, dakle jednom kasnijem trenutku, a to se primijetili smo i nije uvijek događalo. Dakle, ovaj sustav brojača je uklonjen. U trenutku kada smo primijetili postojanje ovog e, problema. Kada je riječ o ovim slučajevima o kojima danas govorimo, koji su posljedica korištenja krivih podataka, tužiteljstvo i policija su sredinom 2019. godine odlučili preispitati sve postupke unutar kojih je moguće došlo do ovih pogrešaka. Mm, govorimo o otprilike 10.700 slučajeva, dakle to su slučajevi sve do ožujka 2019. Postupci su još uvijek u tijeku i riječ je o ručnom preispitivanju dakle svih korištenih dokaza u ovim slučajevima. Evaluacija ovih postupaka će se dati naknadno. Imamo slučajeve gdje su osobe zaustavljene, e, gdje su osuđene, imamo i žalbe u određenim slučajevima i oni su svi prioritetni u odnosu na druge postupke koji su u tijeku. Do sad nismo zabilježili trenutke u, kojih, u kojima smo imali dakle krive presude zbog ovih grešaka u podacima. 2. srpnja 2019. ministar pravosuđa je osnovao jednu radnu skupinu koja je trebala nadgledati i upravljati analizom ovih e, skoro 11.000 slučajeva. A sve kako bi preispitivanje ovih slučajeva bilo izvršeno pod određenim nadzorom, to je od nas tražila javnost. Ova neovisna kontrola obuhvaća dakle radnu skupinu u koju su uključeni tužitelji, suci, profesori prava, neovisni stručnjaci te stručnjak za policijske istrage. Ova radna skupina ima pristup svim, svim potrebnim resursima. Tu su stručnjaci za telekomunikaciju primjerice s kojima surađuju. Također je utvrđen moratorij na korištenje ovih podataka u sudskim postupcima moratorij dakle, koji smo imali na snazi do listopada 2019. godine. Policija je tijekom kolovoza prošle godine naručila jednu vanjsku istragu kojom se pokušalo utvrditi sve izvore e, pogrešaka koji su vezani uz korištenje telekomunikacijskih podataka. I to zato da, bi, da, bude, da, da se što prije moguće počnu iznova koristiti podaci iz tog sustava. Dobili smo malo nakon toga čitav niz evaluacija ovog e, sustava pogrešaka, te su se dakle nalazi tog izvješća počeli primjenjivati u preispitivanju ovih sudskih slučajeva. Od tada smo također razbili, čitav niz e, informativnih e, dokumenata kojima obavješćujemo dakle policiju, branitelje, tužitelje, suce, na koji način se koriste telekomunikacijski podaci unutar svih etapa sudskog postupka. To će se dakle, koristiti u svim sudskim postupcima kojima se koriste kao dokaz telekomunikacijski podaci. Također imali smo čitav niz inicijativa kojima se pokušalo riješiti ovaj u složenu situaciju. Htio bih vam reći nekoliko riječi o tome. Što se tiče detalja možete otići na ministarstvo, na stanicu Ministarstva unutarnjih poslova Danske. Predviđamo, dakle određena pojačanja kada je riječ o donošenju tehničkih mjera i korištenju telekomunikacijskih podataka kao dokaza u sudskim postupcima. Osim toga tu je jačanje naše informacijske mreže, potom sustav akreditacija i sustav kontrole korištenja ovih podataka. Uvjet ćemo također jedan sustav certifikacije, kontrolu kvalitete ovih podataka kako bismo s mjesta identificirali moguće pogreške, odnosno izvore pogrešaka. Također, kod istražitelja ćemo razvijati E, kompetencije, dakle kada je riječ o korištenju ovog seta podataka. Surađujemo sa odvjetničkom komorom, sa komorom sudaca. Želimo dakle poraditi i na njihovom osposobljavanju za korištenje ovih podataka. Dakle, to su neke od mjera koje smo donijeli nakon ovog skandala. I za kraj, htio bih istaknuti da je ovaj slučaj e, doveo u pitanje dakle, korištenje podataka ove vrste prilikom policijskih istraga. Ovi podaci se trebaju koristiti uz dužnu pažnju i usvojene mjere bi trebale upravo to omogućiti. Ukoliko ima pitanja, ja ću rado odgovoriti, ali evo, znajte da postoje određeno ograničenje u mojim odgovorima vezano uz tehničku prirodu ovog skandala. Hvala vam. U ime Europske komisije, glavna uprava HOME, dajemo riječ gospodinu Lotarsu. Um, um, Hvala vam. Komisija je svjesna ovog slučaja. Ovaj skandal je izbio na ljeto prošle godine. Prve informacije koje smo dobili je da je riječ o IT problemu, tehničkom problemu, da je sustav tako dizajniran da je e, konvertirao podatke u dokaze, dakle koji se mogu koristiti na sudu. Dakle, pobliže pratimo ovo što se dogodilo, pokušamo shvatiti što je ono što se dogodilo. Dobili smo i vanjsko izvješće koje se bavilo ovim e, skandalom, te uvidjeli da ovdje nije bilo odgovarajućeg sustava upravljanja te kontroli kvalitete. Naša spoznaja jest da je ovo pitanje tehničko postupovno organizacijsko tiče se danskog pravosuđa i danske policije i ne proizlazi iz nacionalne, odnosno europskog zakonodavstva kada je riječ o korištenju elektroničkih dokaza. Dakako, primili smo o znanju, e, dakle, važnost ovog događaja, njegovu ozbiljnost, kvaliteta i prihvatljivost dokaza u sudskim postupcima je pokrivena nacionalnim postupovnim propisima ili kaznenim zakonom. A pitanja vezana uz prihvatljivost dokaza su nešto što treba također urediti nacionalnim zakonodavstvom. Dakle, mi kao komisija nismo nadležni za ocjenu ovog pitanja ili da progovaramo kvaliteti ovih dokaza koji se koriste u sudskim postupcima. To treba obaviti nadležno, nadležni sud, nacionalni sud. Ono što bismo htjeli znati jest vezano uz Evropski e, zakon o zaštiti podataka. Ovo je ovdje vezano dakle i uz direktivu koja se tiče tijela progona. Riječ je o preciznosti osobnih podataka. To su se odredbe koje valja poštovati. To ima veliku važnost dakle u kontekstu rada policije i pravosuđa. To je komisija prepoznaje kao takvo i to načelo bi se trebalo primjenjivati, potom monitoring, kontrola, kvalitete se također nalazi u Europskom zakonu o zaštiti podataka i mi kao komisija tome pridajemo veliku važnost. Međutim, smo u poziciji da interveniramo vezano uz ovaj slučaj. Jednostavno tu nemamo nadležnost da se bavimo preispitivanjem vezanim uz kvalitetu podataka. Hvala vam. Možda nemate nadležnosti da analizirate kvalitetu podataka, ali Europska komisija bi pri ovakvom slučaju trebala nešto reći. Ovako važan slučaj u tako naprednoj zemlji kao što je Danska bi trebao privući pažnju svih. Trebali bismo reagirati. I dajem sada riječ koordinatorici iz kluba RINJU koja je prisutna te drugim kolegama koji se žele javiti za riječ. Izvolite, Sofie Intovelt. Hvala lijepa. Govorim kao suautorica zastupničkog pitanja na koje komisija nije odgovorila. A sigurno u Europskoj komisiji postoji poseban odjel koji se bavi mojim pitanjima, dakle potpisanima sa Interveld na koje se nikad ne odgovara. možda postavljam kriva pitanja. I kada mi komisija odgovori, onda se još više brinem. Vratila bih se dakle samom zastupničkom pitanju nešto kasnije, ali ja bih isto htjela čuti od komisije zašto nisu odgovorili na to pitanje. I brine me vaš odgovor. Vi ste rekli, ha, zakon je u redu, ne valja provedba. Pa onda jasno da zakon nije u redu. Nema tu odgovarajućih eh, sigurnosnih klauzula da je to slučaj, onda se ovako nešto ne bi dogodilo. Govorili ste o provedbi, dakle, o direktive o zaštiti podataka i opet bih htjela istaknuti. Imamo čitav niz zemalja koje ne primjenjuju na odgovarajući način tu direktivu, već radi u skladu sa okvirnom odlukom iz 2008. godine. Međutim, ono što me doista zabrinjava jest da je Europska komisija podigla ovo zadržavanje podataka na, na razinu nekakve religije. Dakle, to je prilika da se predloži jedna nova direktiva o zadržavanju podataka nakon što je prethodnu stavio izvan snage Europski sud pravde i to na osnovu vrlo dobrih razloga. Dakle, sada komisija predlaže novu takvu direktivu, izrađuje analizu kako bi pripremila opravdanje za taj novi zakonodavni prijedlog i tako se dakle s time hvatate u koštaci. Ja bi sada trebala imati povjerenja na način na koji se vi bavite ovim pitanjem. To je doista krajnje neozbiljno. A i predsjednica dakle je sada to jasno ocijenila. Pa nije ovdje riječ o nekoj banana republici, riječ je o jednoj od najrazvijenijih e, zemalja u svijetu. I evo, stvari svugdje mogu poći krivo, ali to se treba predvidjeti u zakonu. I ukoliko je komisija, dakle, slijepa pred ovim rizicima, onda ja nemam nikakvog povjerenja u ono što ćete eventualno predložiti. Što se tiče ovog specifičnog danskog slučaja, Zahvalila bih e, našim gostima što su evo spremni odgovoriti na pitanja. Međutim, nisam sigurna da sam e, dobro razumjela. Gospodin Svamberg i rekao da nema slučajeva gdje bi sud eventualno bio došao do drugačije presude. Ako sam dobro upoznata s ovim slučajem, došlo je do nekih e, osoba koje su oslobođene kao posljedica ovog skandala, ali što je sa onima koje smo možda zanemarili, koje možda nismo uhvatili zbog svega ovoga? Možete li mi to iskomentirati? Dakle, vi još radite sa ovim zadržavanjem podataka, kažete da to popravljate utvrđene probleme. na koji način radite sa inovativnim instrumentima kao što je primjerice Clearview. On se i također testira, riječ je o prepoznavanju sustava za prepoznavanje lica, najsnažniji takav instrument koji postoji. Ideja iza ovoga je ista i čujem da ovaj sustav već koriste neke policijske snage u Europi. Vratila bih se Europskoj komisiji pitanju koje smo im uputili. Dakle, prvo pitanje je bilo hoćete li uključiti ove nalaze u svoju analizu. Nakon što sam vas čula danas, se tome brine. Drugo, koje to implikacije donosi e, na policijsku i pravosudnu suradnju u Europskoj uniji, primjerice Europski uhidbeni nalog, e-dokazi i tako dalje danske e, vlasti su odgovorile na sve ovo na adekvatan način. Ali ako se ovi podaci dijele, onda i ove greške putuju diljem Europe. Onda postaje doista jako e, teško popraviti ovu situaciju. Kako komisija gleda na to? I koje su implikacije po zaštitu, po, po razmjenu podataka, dakle suradnju sa trećim zemljama koje koriste slične sustave. Sve nas to brine. Mi ne govorimo da policija ne bi smjela obavljati svoje dužnosti. Ideja je da se e, kriminalci privedu pravdi, a ne nevini ljudi da se kažnjavaju. Dakle, sve ovo je dovedeno u pitanje. Zanimaju me odgovori. Sí, muchas Hvala gospođo eh, Sofiji van der Neltel. Molim, eh, sada bi zapravo ja htjela postaviti svoje pitanje. Ne znam je li vaša zemlja razmišljala o odnosu između eh, rizika i ranjivosti i planira li vijeće uspostaviti sustav e, uzbunjivanja kako bi definirao nužne prakse kako bismo se pobrinuli da izbjegnemo sličnu sudbinu sa tisuću ovakvih predmeta trebamo zdravorazumski pristupiti ovome. I to i pravosudne vlasti i zakonodavne vlasti. I kad je riječ o lancu čuvanja i kontaminiranja i zaštiti dokaza, ono što je ključno kada se radi o velikim kaznenim djelima ili prekršajima, treba ocijeniti jesu li zatvorske kazne prikladne i jesu li ispravne pravne mjere poduzete, ali tu je i pitanje nekažnjivosti. Jesu li e, ovi predmeti koji se odnose na ubojstvo, e, pranje novca i tako dalje. Dakle, radi se i o nekim vrlo ozbiljnim, teškim dijelima. Mogući su moguće je da postoje na stotine predmeta gdje ljudi nisu osuđeni za teška dijela. Naravno, ljudski život je važan i zatim tu su kaznena djela protiv javnog dobra, pranje novca i tako dalje. Naravno, htjela bih e, predati riječ predsjedniku odbora nakon što sam postavila pitanje. Thank you. Hvala, draga kolegice. Hvala što ste vodili ovaj dio sjednice. Hvala što ste nam pomogli i pozdravit ću e, naše goste te nastaviti kao predsjedavajući. Gospodin e, Brajer je sljedeći. Izvolite. E, hvala. Htio bih zahvaliti panelistima koji su danas nama razgovarali. Neke stvari možemo naučiti iz ovog danskog skandala vezanom uz komunikacijske podatke. 30 osoba je pušteno iz zatvora. Dakle, radi se o velikom skandalu koji trebamo razmotriti i e, intenzivno raditi o tome. Šteta što e, zemlja koja predsjedava vijećem e, nije ovdje jer je o tome potrebno razgovarati. Isto tako tu postoje neke mm, e, dosta stvari koje su problematične. Radi se o održavanju infrastrukture, da se time bavi jedna osoba u policiji, da nema prakse vezane uz e, politiku kontrole, zatim o pre ono što me posebno zaintrigiralo je vaš zaključak, a to je da bilješka o informiranju je dio dokumentacije i istražitelji e, trebaju e, podnositi izvješće o kontroli kvalitete i e, neobrađeni podaci se trebaju koristiti što je više moguće. Pa me zanima E, dakle ove procedure koje ste uveli, znam da nisu dovoljne, ali su početak. Čini se da se ne koriste u drugim državama članicama, čak i u onima koje koriste vaše podatke, koje dijele podatke s vama. Tako da mislim da iz ovoga možemo izvući sljedeću poruku. Komunikacijski podaci su općenito instrument e, koji narušava privatnost, sklon je pogreškama, zato što su ograničene informacije kojima raspolažemo, te se treba e, ograničiti na nužna sredstva, što isključuje generalizirano prikupljanje e, i zadržavanje e, podataka svih. Jesam li u pravu kada pretpostavljam da, ovaj, da, da se ovo moglo u određenoj mjeri spriječiti da danski zakon o zadržanju podataka nije bio u primjeni jer je on u suprotnosti e, sa temeljnim pravima e, prema presudi Europskog suda. I zapravo komisija je trebala pokrenuti postupak zbog povrede prava protiv Danske zbog ovog zakona, a ne predložiti još jedan europski instrument nakon što je Europski e, sud ukinuo E, prethodni e, europski instrument koji se bavi e, ovime. Stoga imam pitanje i za komisiju i za predstavnike danske vlade. Jeste li ove informacije podijelili s drugim državama članicama? Je li napravljena analiza stanja drugdje? Možda postoje slični problemi u drugim sustavima? Puno se govori o sigurnosnoj suradnji, ali kad je riječ o ovom kontekstu, a tu se radi o sigurnosti ljudi koji su uhićeni, čini se da tu uopće nije bilo suradnje i ne slažem se s komisijom kada kaže da tu ne postoji nadležnost Europske unije. Očito je da nemamo dovoljno europskih standarda vezanih uz standarde i prikupljanje i obradu podataka u području e, djelovanja policije, a postoji e, nadležnost Europske unije u području e, policije. Možete li, molim vas, objasniti nam potpuni nedostatak, odnosno izostanak djelovanja u ovom slučaju koji je dosta rijedak u smislu da je postao javnosti dostupan, a pretpostavljam da ima sličnih slučajeva za koje ne znamo. E, hvala. Gospodin Kerr je sljedeći. Hvala, gospodine predsjedavajući kao i drugi kolege. I ja sam šokiran. 32 ljudi je pušteno iz zatvora. Povjerenje ljudi u državu i u vladavinu prava i u sudske odluke. Pa to je najvažnija stvar. Povjerenje građana je važna stvar i ovo je ogroman problem. Stvarno sam šokiran. Ono što mi je šokantno je to koliko malo pažnje komisija ovome posvećuje. Ponovit ću ono što su rekli i drugi. Postoje stvari koje nisu bile jasne i htio bih naglasiti pitanja. Ne samo pitanje puštanja ljudi iz zatvora zbog pogrešaka, već je tu i pitanje koliko ljudi su aktivni, ali nisu dovedeni pred lice pravde zbog problema s podacima, pa nas zanima kakve informacije o tome imate. Znači ljudi koji su osumnjičeni, ali nisu dokazi iskorišteni. Zatim je tu i pitanje zadržavanja podataka. I još jednom bih htio pitati komisiju na koji način će ovaj predmet razmotriti kad je riječ o zadržavanju podataka. To je stvarno jako važna Moram citirati ono što je rekao gospodin Breer. Doista je ključno da se zadržavanje podataka ograniči na e, vitalne podatke, jer što se više podataka zadržava, postoji veći prostor za zloporabu. I ako se ovakav skandal pojavi širom Europe, a tu govorimo o različitim tim razmjerima ovakvog e, skandala, to bi bilo užasno. Stoga bismo htjeli čuti mišljenje komisije o tome koje bi bile posljedice te što ćete učiniti u pogledu budućeg europskog zakonodavstva. Te u kojoj mjeri e, će druge e, članice mogu prikupljati E, prikupljati informacije te u kojoj e, mjeri se ovakve informacije, e, greške mogu ponavljati. Hvala vam i hvala našim gostima. gospodinu Luntu i gospodinu Svambergu koji su danas progovorili o ovom skandalu u telekomunikacijama. To je pogodilo velik broj ljudi. Međutim, općenito nemate puno sustava na svijetu koji će priznati da su pogriješili, koji pokušavaju objasniti tehničke pogreške do kojih je došlo, te koji su odmah prionuli na posao da se to isprave. Vi ste to napravili i doista vam čestitam što ste bili tako zreli. To pokazuje s vaše strane i veliku odgovornost. Šaljete pozitivan signal. Međutim, tu je još jedan aspekt o kojem valja razgovarati, a to je čuvanje podataka te kako nadležna tijela koriste podatke. To je nešto o čemu bismo mogli nastaviti raspravljati na političkoj razini. Imam pitanje za gospodina predstavnika policije. Na kojoj mjeri se u sudskim postupcima koriste ovi telekomunikacijski podaci? Koliko su vam oni važni? Meni se čini da se oni strašno puno koriste, da su jako važni u kaznenim postupcima. Htio bih zato znati koliko često se oni koriste i koliko su važni. A sve kako bih e, bolje razumio dakle njihovo korištenje. Htio bih čuti nekoliko riječi o tome. thank you again. Now I think that... Mislim da je po popis govornika je iscrpljen i sada se trebamo obratiti gostima jer imamo još nekih 15 minuta da bismo se držali zadanog vremena. Stoga predlažem da čujemo istim redom odgovore gospodina Lunda koji predstavlja um, političko-informacijsku udrugu Danske, zatim gospodina Samberga E, glavnog dužnosnika za privatnost e, danske policije. A isto tako e, bismo htjeli čuti mišljenje komisije o ovome o čemu smo sada razgovarali. Željeli, biste li sad nešto željeli reći? Hvala, hvala vam na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na što više pitanja. Prvo pitanje odnosi se na neodgovaranje na pitanje parlamenta. Ispričavam se zbog toga. Mi smo dobili informaciju da ćete sutra, 22. dobiti odgovor. Razlog je promjena komisije. E, puno je pitanja na neki način zapilo vezano uz ovo pitanje zbog e, promjene e, komisije. To je utjecalo na odgovaranje na pitanja. Još jedna primjedba i nas zabrinjava ova situacija. Nije da nas, nam nije stalo. Komisiju brine pojava ovakve situacije, ali ne vjerujemo da mi, komisija, bismo se trebali baviti konkretnim posljedicama ovog e, slučaja. Mi nismo nadležni na to. E, nadležna tijela za zaštitu podataka država članica trebaju proučiti podatke, računala, procedure i provjeriti da li su se držali pravila o zaštiti podataka. Dakle, mi kao komisija naprosto nemamo tu nadležnost. Ne možemo se baviti tom situacijom u Danskoj. Još jedan komentar. Mnogi od vas su spomenuli komisiju, odnosno e, novo zakonodavstvo o zadržavanju podataka. Komisija zapravo ne priprema novi zakonodavni akt o zadržavanju podataka. Komisija nije donijela takvu odluku da to treba pripremiti. E, u lipnju prošle godine vijeće od nas je tražilo da napravimo studiju o tom pitanju i mi smo E, angažirali jednu vanjsku kompaniju koja se bavi time, ali ne radimo na novom zakonodavstvu, ne možemo ništa o tome reći. Ako naravno u nekoj budućnosti ćemo to raditi, onda pitanje sigurnosti, cjelovitosti, kvalitete podataka će sasvim sigurno biti dio tog zakonodavnog akta. To sigurno nećemo e, zaboraviti i pozorno, pažljivo ćemo se baviti tim pitanjem. Još jedna stvar u ovom konkretnom slučaju vezanom uz Dansku trebamo reći i da je Danska se na ozbiljan i prikladan način uh, je odlučila riješiti ovaj slučaj. Priznali su da se to dogodilo i svi koraci koji su opisali kolege iz Danske pokazuju da je nešto učinjeno da bi se odgovorilo na situaciju koja se pojavila. I zadnja napomena vezano uz razmjenu podataka s drugim državama članicama, odnosno e, kri, razmjena krivih podataka ili kontaminiranih podataka e, prema članku 16 a to je ispravak podataka, radi se o direktivi, o podacima, u policijskim stvarima. U svakom slučaju treba sve primatelje e, obavijestiti u slučaju da su podaci transferirani, a krivi su ili su loše kvalitete. To je u svakom slučaju e, obveza danske policije. Oni trebaju obavijestiti druge primatelje, bilo da se nalaze u drugim državama članicama ili u trećim zemljama. To nije nešto na što možemo odgovoriti. Hvala, hvala vam na povratnim informacijama. Sada predajem riječ e, gospodinu Lundu da odgovori na postavljena pitanja. Hvala. Najkonkretnija pitanja bila su usmjerena na dansku policiju, pa ću ja biti relativno kratak. mogu reći da sam ja osobno bio jako iznenađen kada se pojavio ovaj slučaj. Kada sam vidio što se događa sa eh, podacima kojima ne pristupa policija, već sami građani koji su preko telekom, telekom operatora došli do toga. Osim toga, podaci nisu uvijek bili u strukturiranom formatu, ali danska policija rekla da je to e, jako važan alat za policijsku e, istragu. I iznenadilo nas je da su na taj način baratali e, podacima. Dakle, način nije nikako adekvatan. Mislim da je danska vlada poduzela pozitivne korake i danska vlada e, ima interes zadržati ovo zakonodavstvo za državljanje podataka i koraci poput ovog su e, potrebni kako bi se povratilo povjerenje u e, telekomunikacijske podatke. Ali problem rizika od pogrešaka je dalje tu i to treba razmotriti u svim inicijativama koje se odnose na zadržavanje podataka, bilo na nacionalnoj, bilo na europskoj razini. Hvala. Hvala, gospodine Vise Svanberg. Hvala. E, ja ću pokušati odgovoriti na engleskom da se bude što je jasnije moguće. E, pokušat ću odgovoriti na nekoliko postavljenih pitanja. Ponovit ću ono što sam rekao u komentarima. Mi prolazimo kroz sve predmete gdje gdje je ovo potencijalno moglo utjecati na ishod e, slučaja. I dalje je to u tijeku, ali još uvijek nismo utvrdili nijedan predmet je ova pogreška dovela do pogrešne odluke suda. Dakle, mi ćemo proći ručno, pojedinačno, zajedno sa državnim odvjetnicima, istražiteljima, stručnjacima za informacijsku tehnologiju, i mi smo to i do sada radili i do sada nismo našli nijedan predmet gdje je pogreška utjecala na sudsku presudu. Naravno, ne možemo izvući zaključke iz ovog e, slučaja dok ne prođemo sve predmete, ali za sada oni e, predmeti koji su e, proučeni, provjereni, tu nismo imali slučaja gdje je pogreška dovela do krive sudske presude pogreška je vezana uz e, veliku količinu prikupljenih podataka. Prilikom istrage se prikuplja velika količina podataka i koristi se zakonodavstvo vezano uz zadržavanje podataka. I ponekad e, pogreške se odnose na podatke koji nisu relevantni za samu E, istragu, e, odnosno uz e, sud, iskut sudskog postupka. Dakle, do sada, kao što sam rekao, nije bilo predmeta koji su doveli do sud, presude. nadalje, ja sam već govorio o moratoriju prije otprilike dva mjeseca donesena je odluka da se više ti podaci uopće ne koriste u bilo kojim otvorenim istragama. Znači, e, neki podaci, znači osobe koje su pritvorene su puštene. Bilo je bolje koristiti načelo predus, e, Bilo tko tko je bio u pritvoru u to vrijeme nije ostao u pritvoru. E, moratorij više nije na snazi i ti podaci se sada mogu koristiti e, kao podloga za e, pritvor. E, to nije bilo vezano uz krive odluke, već se tu radilo o due diligence, odnosno htjeli smo se pobrinuti da sve provjerimo da netko nije pritvoren iz krivih razloga. Bila su to još dodatna pitanja odlučio sam da neću odgovoriti o pitanju viewa, to nije u mojoj nadležnosti. Neću odgovoriti e, niti na pitanje što bi se dogodilo da nema zakonodavstva o zadržavanju podataka jer je to političko pitanje. Kad je riječ o razmjeni podataka s drugim zemljama, ne mogu ući u detalje. E, one zemlje koje e, su nam se obratile mi smo se obratili svima koji su se nama obratili i u slobodni i bit ćemo u kontaktu sa bilo kojom drugom agencijom za provedbu zakona koje će imati problema ili pitanja vezanima uz ovaj slučaj. Zatim je tu bilo i pitanje vezano uz povećanje broja predmeta gdje smo koristili podatke koji su zadržani. E, ima više od 10.000 e, tisuća slučaja od 2012. godine na ovamo. Dakle, radi se o stvarno velikom broju predmeta. I e, radi se o podacima koji su zadržani za potrebe procesuiranja teških kaznenih djela. Evo, to bi bilo sve. E, vidim dva javljanja. Mm, Gospođo Interveld, imam kratko pitanje. Rekli ste da ste obavijestili druge zemlje da ste možda s njima podijelili podatke, ali dopustite da postavim pitanje. Sada kada znate za moguće rizike, kako uvjerena sam da i danska policija koristi podatke koje e, dobivaju iz drugih zemalja. Da li, uvijek, da li ikad e, postavite pitanje o pouzdanosti tih podataka? Da li vas to sad brine? Ne znam e, možemo li iz e, ovoga, iz ovog e, slučaja, može li se zaključiti da i druge zemlje imaju problema s time. Ali kad je riječ o ovim našim slučajevima koje smo identificirali, primijetili smo da postoje slučajevi gdje smo surađivali s drugim zemljama i naravno obavijestili smo ih o tome. Ali sada postoji puno utvrđenih slučajeva gdje su donesene krive sudske odluke. Ako druge države žele dijalog, naravno mi ćemo uh, u tome sudjelovati. Gospodine Brajer, želite li vi kratko odgovoriti? Ako sam dobro razumio reakciju komisije, oni su rekli da prema okvirne odluci o zaštiti podataka vaša je obveza aktivno obavijestiti sve primatelje podataka koji su možda bili pogrešni. Ali da sam vas dobro shvatio, kada kažete da ste samo poveli dijalog s onim vladama <clears throat> koje su same aktivno pristupile vama ili vi preuzimate inicijativu da informirate sve primatelje komunikacijskih podataka sami, a ukoliko ne, zbog čega. Ne mogu konkretno govoriti o tome da netko konkretno obavijestio neku stranu agenciju za provođenje zakona, ali samo u mjeri u kojoj smo identificirali pogreške. Dakle, nećemo komunicirati ljude samo zbog toga što se možda razmijenilo neke podatke, jer se želimo pobrinuti da je to učinjeno ondje gdje za tako nešto postoji opravdanje. Ali uvjerujem vas da kao dio sastavnog rada će to također biti dio našeg razmatranja. Dakle, postoji li potreba da se nekoga drugoga obavijesti da je određena pogreška bila relevantna za određeni slučaj. To je također sastavni dio našeg rada. Hvala. Mislim da će to biti dovoljno da završimo ovu točku dnevnog reda i to upravo na vrijeme. 17 sati je. Još imamo sat vremena za sljedeću točku dnevnog reda koja je na dnevnom redu. Ali ova posljednja točka popodnevnog zasjedanja je takozvana in kamera točka za pregovore u cilju sklapanja sporazuma između Europske unije i SAD-a preko graničnom pristupu elektroničkim dokazima za potrebe pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Saslušat ćemo izlaganje predstavnika komisije, no ono što želim reći je da prema kamera pravilima postupka zastupnici, politički savjetnici, asistenti predsjednici, podpredsjednici, koordinatori, izvjestitelji, izvjestitelji u sjenama i predstavnici kabineta predsjednika i glavnog tajnika te EDPS i predstavnici komisije vijeća su jedini kojima je dopušteno ostati. Drugi će biti zamoljeni da napuste dvoranu. Imajući to na umu možemo polako krenuti. Još jednom ćemo zahvaliti našim govornicima. Hvala gospodine Lund.